Mes chers collègues, excusez-moi de ce retard. Poštovani kolege, ispričavam se što kasnim, no u svakom slučaju sa velikim zadovoljstvom danas poslje podne nastavljamo sa temom prometa u područjima sa malom gustoćom naseljenosti. Pozdravljamo goste na ovom našem panelu. Kao što znamo, mobilnost je ključno pitanje u svakodnevnom životu naših građana. I upravo zbog toga je i naš parlamentarni odbor odlučio pozabaviti se ovim, ovom temom. Dakle, mobilnost je iznimno važna i za gospodarski razvoj razvoj, a također želimo stvoriti i polugu koja će voditi u smjeru socijalne pravde. E, ako niste mobilni, znači da ste zatvoreni, da se ne možete povezati sa drugim ljudima. I tu možemo vidjeti još jedan fenomen, a to je hitna situacija u pogledu klime koja također traži da e, osmislimo alternative za osobna vozila, osobna vozila koja naravno e, čine značajan dio naših osobnih e, obiteljskih proračuna, osobito u ruralnim područjima. Stoga se nadam nadam da ćemo sada imati priliku čuti e, neka dobra iskustva vezano uz osiguravanje prometa za stanovništvo u ruralnim područjima. Veliko mi je zadovoljstvo što vam mogu predstaviti ovdje gospođu Paulu Teles sa Portugalskog instituta, zatim gospodin Matijas Landin zadužen za područje javnog prometa u području Verlanden u Švedskoj. Dobrodošli. Tu je gospodin Roman Šterba koji je profesor na sveučilištu u Pragu i glavni savjetnik glavnog Um, ravnatelja uprave uh, za promet zadužen za željeznički promet. Dobrodošli i tu je gospodin Jans Kristijansen koji je izvršni direktor belgijske platforme Mobiel 21. E, poštovani gosti, dobit ćete najviše 10 minuta svatko od vas kako biste nam mogli nešto reći o svojoj najboljoj praksi, o izazovima s kojima se suočavate i onda ćemo započeti i raspravu s našim kolegama. Krenut ćemo od dame, gospođa Paula Teleš, imate 10 minuta, izvolite. Hvala vam lijepa, dobar dan svima, velika mi je čast i zadovoljstvo biti ovdje s vama e, gdje predstavljam svoju zemlju i svoj institut za mobilnost u gradovima i selima. Mi smo javna neprofitna organizacija, radimo već više od deset godina sa portugalskom vladom i sa portugalskim općinama i promičemo održivu urbanu mobilnost. Kontekst je uvijek bio e, taj da je mobilnost ključni čimbenik gotovo na istoj razini sa stanovanjem, a to je svakako jedan od naših najvećih izazova kada je riječ o javnim politikama. Mobilnost predstavlja nešto što je pandan krvožilnom sustavu u našim tijelima. Iako je Portugal mala zemlja, nadam se da će vam ova, eh, ovaj primjer iz naše zemlje biti zanimljiv. Krenut ću odmah s prezentacijom. Već sam rekla, Portugal je mala zemlja, na periferiji Europe, odmah uz Španjolsku, na Iberskom poluotoku, uz obalu Atlantskog oceana. Iako smo mala zemlja, imamo velike regionalne razlike, imamo podjelu na sjever i jug, Dakle, i po broju upravnih jedinica se ta dva područja veoma razlikuju. Ukupno imamo oko 10 milijuna stanovnika, od čega tri četvrtine žive u blizini obale. Velik, e, veliki izazov predstavljaju kopnena područja u blizini španjolske granice, kao što to možete vidjeti. 22% našeg stanovništva starije od 65 godina, dakle imamo vrlo staro stanovništvo, 11% su stariji od 75 godina, a 17% ima neki neki oblik fizičkog invaliditeta. Dakle, unatoč tome razvijamo se u dvije brzine i upravo o tome danas želim nešto reći. Ne postoji e, globalna klasifikacija pojma rijetko naseljenog područja. Kao što možete vidjeti, ova zelena područja su značajna u smislu rijetko naseljenih područja i 2016. godine osmislili smo nacionalni program teritorijalne kohezije vodeći računa o gustoći stanovništva, demografiji, broju naselja, fizičkim obilježjima teritorija, e, socijalno-gospodarskim obilježjima i e, pristupačnosti. E, što se tiče izazova s kojima se suočavamo, mogu naglasiti e, da gubimo broj e, stanovnika, dakle također imamo sve starije stanovništvo, zatim u tim područjima imamo niže kvalificirano stanovništvo, također imamo nedovoljan broj urbanih centara, pa samim time imamo i lošiju opremu kada je riječ o zajedničkim službama, imamo e, nižu raznolikost gospodarskih aktivnosti što dovodi do velikog, e, velike nezaposlenosti. Zbog toga imamo visoku stopu radno neaktivnog stanovništva i do e, manjeg sudjelovanja stanovništva u bilo kakvom javnom djelovanju. Dakle, upravo ta područja, rijetko naseljena područja Portugala su područja koja su u gospodarskom padu, kao i drugdje na svijetu rijetko naseljena područja odnosno oprostite, drugdje u svijetu rijetko naseljena područja nisu uvijek područja sa niskom stopom gospodarskog razvoja. E, kada je riječ o cestovnoj mreži, naša cestovna mreža oduvijek je bila snažna, ali je uvijek bila prvenstveno razvijena u području sjevera i u obalnom području. E, povijesno imamo i e, željezničku mrežu koja je sada stotinjak godina stara, no nažalost u nju se u proteklom razdoblju nije mnogo ulagalo i zbog toga je željeznica u lošem stanju stanju i nije e, se uključila u razvoj brzih željeznica poput TŽV-a i slično nikad nismo imali nikakvo e, privatno sudjelovanje u ulaganju u željezničku infrastrukturu, to su uvijek bile samo javne usluge. U današnje vrijeme javna politika u Portugalu, kao što vi to znate, usmjerena je prema jačanju željezničke mreže i radujemo se tome da vidimo što će se u tom području dogoditi. Kada je riječ o rijetko naseljenim područjima, iz njih stanovništvo i dalje odlazi, pa samim time je potražnja za kvalitetnim uslugama prijevoza sve niža. Također sve veći pritisak je na financijsku održivost e, e, prijevoznih usluga. Također imamo nisku kvalitetu e, usluge prijevoza i to znači da je sve manje i manje prijevoznih sredstava. Kada je riječ o razvoju zakonodavstva u ovom području u Portugalu, Znamo da postoje europske ambicije, mi imamo desetogodišnje razdoblje za prilagodbu svojih javnih prijevoznih usluga. Nažalost, po mom mišljenju, loše smo odradili svoju domaću zadaću i desetogodišnje razdoblje je sada zapravo zamijenjeno razdobljem od tri ili četiri godine namjeravamo dati nove koncesije koje se uglavnom e, dodjeljuju putem općina. Imamo 300 različitih općina, nemamo regionalnu podjelu, dakle podjelu na e, područja, imamo samo urbana središta koja se sastoje od 10 do 15 općina i zapravo nam ponestaje vremena kada je riječ o sustavu javnog prijevoza. Imamo određene probleme koji su zakonski problemi, dakle ne želimo da e, zemlja ostane bez usluge javnog prijevoza, ali nažalost ne planira se dovoljno, ne planira se uzimajući u obzir razvoj urbanih središta i općenito e, najnoviji razvoj događaja. Nadležna tijela rade na tom pitanju i mislim da javno mogu reći kako je za Europu važno kada je riječ o Portugalu i sličnim zemljama da Europska unija pomno prati što se ondje radi. Potrebno je raditi timski Također moramo Portugalu i drugim zemljama jasno reći koliko je važno da se isplaniraju prometne mreže. Kada je riječ o predloženim mjerama i dobrim praksama koje e, očekujemo i na koje se namjeravamo usredotočiti u narednim godinama. Kao prvo ključno je da osmislimo planove za održivu urbanu mobilnost te planove izrađuje najveći broj europskih gradova. Sudjelovala sam, sudjelovala sam u čitavom nizu sastanaka u kojima je o tome bilo riječi te smo svjesni da Portugal kasni s takvim planovima. Neki drugi gradovi su ih napravili, iako, to, iako nisu imali tu obvezu. Dakle, u tom smislu mi kasnimo. Radimo na pitanju javnog e, prijevoza, također e, interfejsa, odnosno međusobnog povezivanja, različitih e, načina prijevoza. Trebaju nam također odgovarajuće autobusne stanice, odgovarajući prostori za parking automobila i tako dalje i tako dalje. Izradili smo program za e, prometne usluge e, i to ima svaka naša općina. Međutim, svi su to napravili unutar Excel tablica, to nije međusobno povezano niti utemeljeno ni na kakvim studijama. U svakom slučaju e, potrebno je zahtijevati odgovarajući promet, odgovarajući prijevoz i u e, rijetko naseljenim područjima, ja ne vidim nikakvo drugo rješenje. Mi imamo golemi prostor e, koji e, je rijetko naseljen i na tome moramo dakako poraditi. Sada se polako počinje razgovarati i o tome i moramo vidjeti kakva je praksa na razini Europske unije. Moramo vidjeti što su učinili drugi kako bismo i mi osigurali fleksibilni prijevoz. Još jedna stvar koja se radi je e, univerzalni dizajn i pristupačnost e, prijevoznih sredstava. Dakle, važno je da imamo usluge koje će služiti svima. Naše stanovništvo je iznimno staro i imat ćemo velike probleme sa mobilnošću, e, dakle u modernim gradovima moramo uzeti u obzir sve to kada osmišljavamo svoju infrastrukturu. Na tome radimo u Portugalu, no ponovno kažem, čini se da kasnimo za ostalima. Četvrta mjera je promicanje zamjenskih usluga, dakle ako imamo mali broj stanovnika u rijetko naseljenim područjima, onda je ovo jedina mogućnost, jedina mogućnost takozvani outsourcing, odnosno izdvajanje usluga eh, koje će onda preuzeti netko u privatnom sektoru. Dakle, to trebaju biti privatne tvrtke koje će pružati sve te usluge u rijetko naseljenim područjima, zdravstvene usluge, prijevozne usluge i drugo. I na kraju, još jedna stvar koja je karakteristična za Portugal. Mi imamo rijetko naseljeno područje koje se nalazi u blizini granice sa Španjolskom. Dakle, moramo preuzeti onaj koncept euro gradova. Mi imamo e, mnoga područja koja se nalaze u blizini velikih španjolskih gradova kao što su Salamanca, Vigo, Caceras i tako dalje moramo e, voditi računa o tome i razmatrati mogućnost da se promet organizira u euroregijama. Imamo dobre primjere e, takve organizacije prometa. Dakle, to je pet mjera koje bih ja naglasila za narednu raspravu. Na nekima od njih sada se radi, dakle naša vlada na nekima od njih radi želimo se boriti za smanjenje emisija ugljika. Mislim da je Portugal izgubio mnogo vremena, no vlada sada, baš kao i općine, nastoji gurati ovu temu i mnoge stručne udruge rade na tome. Radimo sve što možemo kako bismo nadoknadili kašnjenje i kako bismo saznali što rade naši prijatelji diljem Europe koje bismo rado sustigli. Hvala vam, stojim vam na raspolaganju za vaša pitanja. Hvala vam lijepo na vašem izlaganju. Hvala vam što ste nam e, rekli kakva je situacija u Portugalu, a sada riječ ima gospodin Landin. Izvolite, imate 10 minuta. Hvala vam lijepa ja dolazim ovdje u ime e, nadležnog tijela za javni transport. smješteni smo u zapadnom dijelu Švedske između Štokoma i Osla na granici. Par riječi o Vermlandu. Imamo 280 tisuća stanovnika otprilike. 17,6 e, stanovnika po kilometru kvadratnog i 62 e, e, stanovnika u samom Karlstadu, dok u jednom dijelu u općini Torsby imamo samo 3 stanovnika po kilometru kvadratnog. E, tu je i jezero e, Vermen i 40% e, stanovnika oko tog jezera živi u područjima koja su rijetko naseljena, 10% živi u selima do 1000 stanovnika, a 30% živi u selima sa manje od 200 stanovnika. Ako pogledamo sve e, postaje e, autobusa i vlaka, mi pokrivamo 89% e, ukupnog stanovništva. No, neke od tih područja nemaju baš korisnu uslugu u smislu svakodnevnog putovanja na posao. Ako pogledamo broj postaja i e, govorimo o jednom odlasku vlaka na sat u svakom smjeru, onda e, govorimo o 76% ukupnog stanovništva koje je pokriveno. A što je sa ostalih 24%? Ono što danas radimo jest e, da poboljšavamo e, javni prijevoz među gradovima u toj regiji i gradimo transportnu uslugu koja e, dovodi stanovnike do tranzitnih točaka Također gradimo parkirališta za automobile, tako da možete svojim automobilom doći do tih točaka transfera i nastaviti dalje javnim prijevozom. Jer danas je očito to najučinkovitiji način da se osigura pristup javnom prijevozu, barem u nekim područjima Vermlanda. Ako se usredotočimo na budućnost, vidimo i dalje potrebu da se poboljša e, kapacitet javnog prijevoza među gradovima. Treba nam relativno dobar e, javni prijevoz koji će povezati čitavi e, Vermland i tražimo rješenje pristupa javnom prijevozu po zahtjevu i za one koji su izvan tih glavnih ruta. E, znači automobili e, u regiji, recimo koji će biti parkirani u regiji koje možete bukirati unaprijed putem e, telefona ili pametnog telefona gdje vas je moguće pokupiti u vašoj kući odvesti ili do sljedećeg grada ili bez obzira kamo trebate ići. Također razmatramo i mogućnost Mm, korištenja automobila od strane nekoliko korisnika u nekim manje e, nastanjenim područjima. Imamo veliki broj e, javnih tijela za javni prijevoz koja razmišljaju kako pružiti bolju uslugu. Veliki dio i javnog prijevoza i e, takozvanog carpoolinga su javno privatno partnerstvo Govorit ćemo i o dva e, slučaja. Prezentirat ću dva slučaja. Jedan je vezan uz takozvani e, promet u budućnosti. Ovo je više jedno razmišljanje koliko bi koštalo da se koristi kapaciteti vozila koje imamo danas. kako bi se ispunile osnovne potrebe za prijevozom. Tu smo razmotrili i e, školske autobuse, taksi službe za osobe sa fizičkim invaliditetom. Zatim smo se pitali ako se neka vozila ne koriste u cijelosti, možemo li iskoristiti takva vozila u tu svrhu. Zaključili smo da je to moguće da bi možda to koštalo oko 800 tisuća eura za cijelu regiju. To nije e, tako puno novca, no opet e, bi to, ta usluga bila donekle ograničena. Morali bi se bukirati unaprijed, dan prije možda, nekoliko sati, možda na nekoliko sati u jednom danu da možete koristiti takvo vozilo. Još jedan slučaj koje ćemo predstaviti e, u ljeti u selu koje zovemo Fageros, koji ima samo 442 stanovnika, znači 6,14 stanovnika po kilometru kvadratnom. Ovo ovaj je e, dio europskog Interreg projekta koji se zove Stronger Combine – koji radi na kombiniranom mobilnosti u ruralnim okruženjima i gdje se nude alternative za vlasništvo nad privatnim vozilom u tim područjima. Ono što je zanimljivo jest da e, smo tu dosta razgovarali sa stanovnicima, pružali smo usluge kako bismo vidjeli koje usluge ti stanovnici danas trebaju i kako ispuniti te usluge, kako udovoljiti tim potrebama i kroz javni prijevoz. U tom smislu imamo različite udruge u Fagerosu. Jedna zanimljiva ideja je suradnja sa supermarketom. Primjerice, ako radite u Karsenu, što je 25 minuta automobilom od e, Fagerosa. Vi možete bukirati unaprijed, e, znači, odnosno možete naručiti što trebate iz dućana, iz tog supermarketa i u ove hlađene pretince ćete dobiti što vam je potrebno i onda zadnji dio tog e, puta možete prijeći ili vlastitim automobilom ili nekim drugim transportnim rješenjem. Znači, ne morate ići automobilom e, cijelim putem samo zato što trebate nositi namirnice. E, zatim razmatramo i kako učinkovitije koristiti školske autobuse. Danas je problem što rijetko znamo unaprijed hoće li E, svako dijete ići u školu na neki određeni dan. Da li možda spava negdje drugdje, da li je s prijateljem ili je bolesno i slično. Što znači da je vrlo teško ponuditi e, slobodne, te slobodne kapacitete u školskim autobusima Znači, poanta ovdje bila bi još veći stupanj kontrole kako bismo utvrdili imamo li slobodnih kapaciteta u tim vozilima. Ako imamo tih slobodnih kapaciteta postala bi mogućnost da se ponude ti slobodni kapaciteti eh, za upotrebu i drugima. Ovo su mreža školskih autobusa oko Fagerosa kad bi se mogli koristiti u nekoj mjeri, to bi značilo prilično veliko poboljšanje javnog prevoza. Izazovi sa svime ovime, jedan od najvećih izazova je financiranje, znači kako financirati dobar javni prijevoz na ovakvom području, to je vrlo skupo ako se gleda po pojedinom putovanju. E, osim toga imamo potrebu za više pilot projekata za poboljšanjem sustava. Uvijek možemo biti malo bolji, no kao što sam rekao i prije, vjerojatno će tu biti više, sve više i više privatnih aktera trebamo tvrditi koja vrsta usluge je nešto što je u našoj odgovornosti, a koje usluge će pokriti privatni sektor i kako ostvariti suradnju, a sve sa ciljem funkcionalnog javnog prijevoza. Primjerice imamo carpools, znači zajedničko korištenje automobila, zajedničko korištenje bicikala, male električne skutere kao i što vidimo svugdje po Briselu i ako bismo više mogli surađivali sa takvim akterima, vjerojatno bismo mogli osigurati učinkovitiji i bolji javni prijevoz. Hvala. Merci Hvala vam na ovoj prezentaciji tu je bilo i nekih novih e, ideja koje nisam prije nikada čula. Primjerice ovo za, za namirnice i supermarkete je odlična ideja. Roman Šterba sad ima riječ na 10 minuta. Dovolite mi, bih e, vas seznamil s Poštovane dame i gospodo, sad ću vas obavijestiti o integriranom sustavu prometa u središnjoj Češkoj i to u e, gravitacijskoj zoni Praga, Prag i okoliš e, i okolica Praga. E, tu imamo intenzivnu suradnju moja prezentacija je podijeljena u nekoliko dijelova koje smatram vrlo važnima kod rješavanja ovih sustava. Prvo imamo pitanje teritorija, dakle potrebno je e, računati sa e, tijelima regionalnog planiranja, zatim imamo pitanje prometne infrastrukture koje je važno za učinkovite prometne sustave, Pritome mislim na strukturu željeznice E, to je zapravo okosnica prometa sa prilično malim djelovanjem na okoliš. Nadalje su, je tu integrirani pristup e, konkretnih regija, regija oko Rakovnika, dakle e, državne intervencije, intervencije u sustav prometa, zatim integracija sa individualnim transportom, odnosno prijevozom, znači povezivanje tih ponuda, primjerice kroz e, parkirališna e, mjesta i zajedničko korištenje vozila. I na kraju imam i neke preporuke. Sam e, položaj ako se pogleda čitavi kontinent, moglo bi se doista reći da smo mi u središtu europskog kontinenta i regija je također e, centralno smještena, to je najveća regija u cijeloj Češkoj. E, od e, ovdje smo doživjeli veliku promjenu što se tiče naseljenosti jer 30% svog stanovništva e, je počelo gravitirati prema Pragu. To je veliki, izvor radnih mjesta. Dakle, 30% posto ostaje u toj regiji, ne u samom gradu, već u čitavoj regiji. Infrastruktura je također kroz to doživjela dramatične promjene, ali nije dovoljno dobro pripremljena za takve promjene i danas se bavimo modernizacijom i proširenjem e, prometnih kapaciteta kako bi se udovoljilo i e, potražnji. Što se tiče administrativne podjele, imamo do 2000. godine smo imali podjelu regije na 12 okruga. Tih 12 okruga e, je kasnije ukinuto i sad imamo samo jednu regiju. E, u, koje, u središtu koje je grad Prag. E, što se tiče ove e, regije, sjedište upravnih organa, sjedište ove regije je u Pragu regija je najveća među češkim e, regijama 1,4 milijuna stanovnika, površina je 11 tisuća kvadratnih kilometara. kroz e, činjenicu e, da je tih 12 okruga zamijenjeno jednom velikom e, regijom dovela je do toga da sada imamo takozvane općine sa proširenim nadležnostima dakle samo općinska samouprava i gradska uprava sada su bliže građanima ne moraju za sve ići u glavni grad i to je dovelo do toga da udaljenosti koje ljudi moraju prijeći ako trebaju neko nadležno tijelo nisu više tako velike iako nije sve opet riješeno na razini općine. Najgušća, najgušće naseljena regija je Prag, e, zapadno smještena zapadno od Praga, a najmanje, e, najmanje naseljeno je grad Rakovnik. To je zbog toga što da e, središnji dio ove centralne regije je zapravo uslijed svih tih ljudi koji su želi raditi u Pragu, jer u Pragu su najbolja radna mjesta, najbolji izgledi za dobivanje dobrog radnog mjesta i tu Rakovnik je ostao nekako po strani više zato što Rakovnik nema dobre prometne željezničke veze sa Pragom. U taj grad možete doći ili samo autobusom ili automobilom, tako da za sada je on nekako izostavljen iz ovih e, tokova e, važnog e, razvoja. Što se tiče cestovne infrastrukture, ne znam može li se to ovdje dobro vidjeti, ali to je ta e, ljubičasta boja koja predstavlja autoceste u ovoj regiji. I tu je Rakovnik najlošije povezan Samo jedan mali dio autoceste prolazi e, tim dijelom i ta mala regija je prilično lošije razvijena i nije privlačna za osobe koje bi se eventualno željele nastaniti u tom području. Što se udaljenosti tiče, je između Rakovnika i Praga ima 70 km. Dakle, ipak je to udaljenost e, koja, bi se mogla preći svaki dan putovanje u glavni grad radi posla, ali to je moguće jedino ako idete željeznicom i to dobro kapaciteta koja može, može ići recimo 130 km na sat. Takvom željeznicom moglo bi se doći do glavnog grada, a ovo su sve željeznička, mreža, željezničke pruge, e, povezane su zajedničkom prometnom tarifom Prag. Prag. Srećni dio ove regije imaju istu tarifu, dakle putnici koji žele koristiti bilo koje prometno poduzeće E, trebaju samo jednu kartu, jednu prometnu kartu i ta karta nije samo u papirnatom obliku, imamo i pametne karte, e, to sve izdaju različite e, tvrtke ili operateri sustava. Imamo i virtualne karte koje možete downloadirati i na bankovne kartice Znači, ne trebaju vam neki posebni mediji, možete koristiti ono što imate za, već imate na raspolaganju i na to staviti vašu kartu. Što se tiče integracije, ova regija, odnosno okrug e, Rakovnika, e, zaostaje svakako zbog e, nedostatka infrastrukture, ali i zbog nedostatka pune integracije od 15. prosinca 2019. Eh, uvedena je integracija, vidite schemu na koji način je to određeno. Od ključnog značaja za tu integraciju jest da te linije nisu nešto što izrađuje transportno poduzeće, znači ono, oni bi naravno išli na linije koje su im najisplativije, no bitnije je razgovarati sa općinama, sa građanima i vidjeti koja je potreba za prijevozom i onda temeljem toga razvijati linije, a i učestalost e, tog prometa. S obzirom na to što je potrebno odlazak u školu, odlazak ljudi na posao, na različite radna mjesta i sl. U ovom gradu, Rakovniku, regionalne linije integrirane su sa prometom koji je dio i gradskog e, prometa. Jedna od linija izlazi izvan granica grada, znači isti autobusi, isti standard i ista tarifa. Za putnike eh, je to eh, jedno sučelje, javni prijevoz kao takav je jedna karta, znači jedinstveni standard. Postoje varijante, no eh, to je u svakom slučaju alternativa individualnom prometu. Ovdje vidite na koji način je ta dionica uključena, kako je željeznica uključena, prilično je loše razvijeno, prije 160 godina je izgrađena željeznica i od tada nije modernizirana e, ta e, željeznica, nije e, modernizirana u smislu da prihvaća vlakove većih brzina i u tom smislu država mora još mnogo toga uložiti kako bi E, željeznica u toj regiji doista e, profunkcionirala i bila korisna. Sada ću vam još pokazati kako e, država intervenira u javni promet. To se, to se radi na temelju uredbe 1370 iz 2007. E, Prema zakonu država mora izraditi koncepciju e, javnog prometa i to je znači nešto što je na snazi od 30. E, rujna 2020. Gradovi i regije moraju imati prometni plan za prijevoz osoba to vrijedi od 1. siječnja 2012. Promet mora biti takav da je integriran različite vrste prometa su integrirane i što se tiče samih cijena, odnosno karata. Tu postoje određeni natječaji i bitno je osigurati osobama s invaliditetom mogućnost korištenja prometa a i određen prosječno starost voznog parka, odnosno prometnih sredstava. Što se tiče cijena, imamo i određene sustav popusta, djeca manja od šest mlađe od 6 godina putuju besplatno, mlađi od 15 imaju 75% popusta, studenti mlađi od 26 isto tako, a isto tako i stariji građani iznad 65 godina i naravno za to subvencioniranje e, država pokriva razliku e, koja je, predstavlja jedan vrlo značajan iznos. Osim toga, budući da je ova regija prilično udaljena od Praga, postoji ugovor i regija je spremna preuzeti preostalih 25% e, to je ono što poklanja sama regija. Ovdje vidite i udaljenosti različitih regija do Praga. Organizacija je takva da je regija organizator i onda imamo još i prometna poduzeća. Naravno, u raspravi mogu dati još više detalja. Hvala, žao mi je što sam malo dulje govorila. Merci beaucoup pour euh, cette présentation qui est très Hvala lijepa na ovoj izuzetno zanimljivoj prezentaciji. Znam da nije jednostavno držati se vremenskih okvira, vrlo se strastveni u odnosu na ovu temu, pa sada prelazimo na zadnjeg govornika, to je gospodin Kristijans. E, vi ćete govoriti o platformi Mobil 21. Hoćete li nam reći sve o tome? Hvala lijepa, dobar dan. E, zahvaljujem na pozivu i danas e, vam želim zapravo prezentirati iskustvo korisnika javnog prijevoza. Ali e, prije toga ću vas nešto zamoliti. E, zamislite da morate odbiti novi posao, da morate odbiti neku slobodnu aktivnost koju ne možete prihvatiti zato što naprosto ne možete doći do mjesta gdje se ona odvija. To je jedan problem e, s kojim se suočava sve više i više ljudi i to je zapravo svakodnevnica u nekim regijama. Mi smo zapravo vidjeli da se to događa u veličini e, europskih zemalja i smatram smatramo da je to šteta i u e, našem projektu e, pokušavamo tome doskočiti zato što zaista smatramo da takva situacija nije održava. E, mi imamo puno istraživanja o održivoj mobilnosti, ali održiva mobilnost nije samo sigurna i ekološka, već i ona i pravedna, znači mora biti nešto što si čovjek može priuštiti i mora biti na raspolaganju. E, ako ste e, mobilno siromašni, odnosno siromašni u mobilnosti, morate odbijati određene mogućnosti koje vam e, stoje na raspolaganju i stoga moramo riješiti upravo taj problem siromaštva mobilnosti. Vrlo često tu su žrtve ljudi koji ili zbog svojih godina ili zbog invaliditeta ili zbog bilo kojeg drugog faktora, primjerice mjesta stanovanja, ne mogu putovati do određenog mjesta gdje im se nude određeni sadržaji. Dakle, ljude se kazni ako si ne mogu priuštiti da imaju auto ili ako nemaju pristup E, odgovarajućem javnom e, prijevozu. 16,7% to je e, postotak ljudi koji su u riziku od niskog dohodka, znači koji su u riziku od siromaštva. Ja se slažem da to možda nije najbolji pokazatelj isto tako siromaštva u mobilnosti, ali mislim da je dobar e, pokazatelj da započnemo razgovor o e, mobilnosti. Dakle, 16,7% ljudi, to je puno ljudi. Siromaštvo, i tu se e, vraćam e, ponovno na početak, je zapravo mreža socijalne isključenosti. I tu bih vam prezentirao ovu sliku. E, nedostatak mobilnosti je upravo crvena nit u ovoj mreži socijalnih isključenja. U ispitivanju mnogih organizacija i ljudi koji su u opasnosti od siromaštva, odnosno niskog dohoda, E, vidjeli smo da je problem mobilnosti jedan od najvećih svakodnevnih problema s kojim se moraju ljudi suočiti koji i onako već imaju nizak dohodak. U istraživanjima e, nalazimo e, nekoliko rezultata. Vidjeli smo primjerice da siromašni ljudi naprosto manje putuju, da to tako kažem. Dakle, oni putuju manje od vas i mene. E, druga observacija, ta je optimistična, ako su ljudi siromašniji, onda u pravilu e, putuju na zeleniji način i to ne vlastitim odabirom, već zato što su prisiljeni na to koje su destinacije koje je najteže e, zapravo e, dostići, odnosno do kojih je najteže doći. Znači, e, prvo je radno mjesto, pristup radnom mjestu, odnosno pristup radnim mjestima je ključan, ali isto tako te destinacije uključuju i kuće prijatelja, obitelji, e, sadržaje na kojima se nude slobodne aktivnosti i sl. Daću vam e, vrlo mm, kratak primjer iz flamanskog tržišta rada i zaista me zapanio ovaj podatak. Manje od 20% radnih mjesta do kojih možete doći unutar jednog sata mm, i to autom. Također do njih možete doći unutar jednog sata ako se koristite javnim prijevozom. Dakle, nevjerojatno. E, ako nemate e, dakle, vozačku dozvolu, to je već problem. a vozačka dozvola je veći problem prilikom zapošljavanja zato što uglavnom to bude preduvjet za to da e, dobijete određeno radno mjesto. Jedan danji rezultat kad smo istraživali flavansko tržište e, je pokazao da ako nemate auto u prosjeku posao tražite šest mjeseci duže nego li kad ga imate. Dakle, obrazovanje više nije glavni čimbenik na osnovu kojeg ćete dobiti posao, već je to mogućnost da to tog radnog mjesta dođete. Dakle, mi smo ponovno e, e, opetovano provjeravali ove rezultate, ali vrlo jasno ukazuju na to da je mobilnost glavna prepreka zapošljavanju. Koje su prepreke e, toj mobilnosti? Naravno, nedostatak financijskih sredstva, ali isto tako nedostatak mogućnosti prijevoza. Dakle, ako nemate auto, ako živite daleko od javnog prijevoza e, i slično. Naravno da postoje i fizička i e, ograničenja, ali postoje i e, možda kompetencije koje vam nedostaju zato što primjerice ne znate voziti auto ili nešto slično. U u Flandriji primjerice smo e, našli podatak da više od 7000 ljudi ne zna voziti bicikl. To je za mene kao flamanca poražavajući podatak. E, imamo i e, psihološke barijere zato što se ljudi boje ići vlakom primjerice čak i u neki obližnji grad. Postoje međutim i kognitivne e, barijere. E, znači, ako imamo nedostatak infrastrukture i nedostatak informacija, a to dovodi onda i do diskriminacije koja predstavlja prepreku mobilnosti. Koje su kritičke toče? Mi smo znači ispitivali 150 socijalnih institucija, odnosno ustanova. E, šta oni kažu? Znači ljudi koji imaju manji dohodak e, uglavnom imaju e, poslove koji se ne odvijaju tijekom normalnog radnog vremena, odnosno uobičajenog radnog vremena, što već u samom početku znači da im na raspolaganju nije u jednakoj mjeri javni e, prijevoz Eh, jer primjerice autobusi voze tek od 6. Eh, jutra, prije toga ne mogu doći do radnog mjesta. Isto tako mm, postoji nedostatak eh, informacija, primjerice neki ljudi ne znaju da im se može povratiti trošak za prijevoz na radno mjesto, a, ali naravno taj trošak se refundira samo ako to zatražite. Isto tako, e, naravno, e, problem može predstavljati i pristup E, javnom prijevozu, zato što se primjerice danas sve više i više karata kupuje e, preko pametnih telefona, a neki ljudi se njima ne koriste. Ako, e, znači, isto tako želite znati u kojem smjeru idete i kojom rutom trebate ići i to biste morali moći saznati bez pametnog telefona. Je li onda zapravo dijeljenje mogućnosti za mobilnost rješenje? Pa da, djelomično. Djelomično je, ako e, dakle izuzmemo vlasništvo nad prevoznim sredstvom onda imamo e, tu naravno određena rješenja. Međutim, opet isto tako ako su određena prevozna sredstva e, pristupačna samo uz plaćanje kreditnom karticom onda to već opet postavlja ograničenje pred određenu skupinu ljudi. Također informacije o mogućnosti dijeljenja prevoznih sredstava nisu uvijek na raspolaganju. Mm, mi smo bili uključeni u neke projekte i upravo na ovoj foliji možete vidjeti koji su zapravo dionici koje morate uključiti u takve e, projekte e, planiranja e, pristupačnosti javnog prijevoza i ne morate, biti, ne morate pročitati sve ove dionike i vidjeti koji su oni da biste shvatili da zapravo upravo stanovništvo sa niskim dohodkom i koje je u riziku od siromaštva siromaštva ne pripada e, e, tim e, skupinama dionika. Ono što dakle možemo učiniti je moramo uključiti upravo te ljude kojih se to najviše tiče u naše aktivnosti i stoga treba uspostaviti mreže odnosa kako doći do tih ljudi. E, ali e, kao što rekoh e, ne možemo primijeniti samo jedno rješenje već moramo pristupiti tome sa različitih aspekata što znači da svi sektori tu moraju biti uključeni kako bi se ovom problemu doskočilo. Zahvaljujem na pažnji. Hvala lijepa. Hvala na ovoj prezentaciji prezentaciji, što znači da smo sada na kraju s prezentacijama za današnje popodne. E, I zapravo je nevjerovatno vidjeti da od 2020. godine imamo toliki broj ljudi koji e, ima probleme s mobilnošću. Govorimo primjerice o energetskom siromaštvu, a ovo su sada ljudi koji e, su na, koji su siromašni u mobilnom smislu. E, znači, to je vrlo slično energetskom siromaštvu samo upravo u e, tom sektoru prijevoza. Pitanje je sada e, tko će se zauzeti za te ljude i tko će podići glas za njih, odnosno tko će biti njihov glas u institucijama. I nešto što ste rekli na početku, mnogi ljudi bi željeli imati radno mjesto i imaju potrebne kompetencije i vještine za to, ali primjerice ne mogu se dovesti e, do mjesta na kojem se održava razgovor za posao e, zato što im nije na raspolaganju javni prijevoz ili nemaju dovoljno sredstava. Eto, e, time dolazimo sada do rasprave. E, iskoristit ću mogućnost da govorim švedski. Eto, zahvaljujem e, za početak svim stručnjacima na njihovim prezentacijama, zato što je bilo vrlo zanimljivo vidjeti različite perspektive. Ako nam uspije da transformiramo prevozni sektor i da on bude zeleniji, onda moramo isto tako osigurati da prijevoz bude pristup E, e, da prevozu pristup imaju svi. Imam pitanje za sve vas. Koje su vaša iskustva u smislu najvećih barijera inovativnim rješenjima? Znači, koje su glavne prepreke? E, radi se o tome da uopće moramo naći rješenja ili postoje rješenja, ali ih je teško financirati. Znači, je li problem u tome da ne postoje rješenja ili je problem u tome da se rješenja ne mogu financirati? A sljedeće pitanje, e, što očekujete od nas? Što Europska unija može učiniti kako bi dala svoj doprinos upravo rješenjima u vašim regijama? E, isto tako bi se još osvrnuo na ovo što je rekao Matijas, predstavnik iz Švedske, ali i na ono što smo čuli iz Portugala, a to je javni prijevoz na upit ili e, public transport on demand. Dakle, to su e, rješenja po narudžbi. Koje su tu prepreke u stavljanju na raspolaganje takvih usluga i kako se može minimalizirati rizik da imamo eksponencijalni rast troškova ako na raspolaganje raspolaganje stavimo takve usluge. Četvrta pitanje se odnosi na prezentaciju iz Portugala. E, čuli smo da nije u svim regijama koje su rijetko naseljene tako da su one vrlo udaljene od velikih aglomeracija, a ponekad su one iz druge strane granice, a tu svoj doprinos može dati Europska unija. Dakle, što može učiniti Europska unija da pomogne u prekograničnom javnom prijevozu? Hvala. Hvala lijepa. Sljedeći kolega. Hvala lijepa na ovoj vrlo um, zanimljivoj raspravi. Većina industrijskih država e, imaju situaciju da e, su neka područja napuštena i primjerice u određenim ruralnim područjima morate putovati u grad kako biste e, zaradili za normalnu plaću. Ja sam primjerice iz Rumunjske gdje velik postotak stanovništva govori e, e, stanuje u ruralnim krajevima što možda zvuči lijepo zato što sad svi misle da su oni zaposleni u održivoj poljoprivredi, ali upravo taj postotak, to je 40%, e, e, mislim, e, je puno veći od onih 16,7% o kojima ste vi govorili. Znači, mi imamo tu 40% koji su u ruralnim područjima, koji vrlo često čak se služe prevozom vrlo staromodnim i Problem je međutim u tome da smo mi gospodarski siromašna zemlja i da je e, situacija takva da smo do prije 20-30 godina u takvim mjestima imali e, željezničke kolodvore, autobusne postaje i tako dalje, a danas to više nije slučaj. Naprosto ta mjesta više nisu e, infrastrukturno, odnosno prometno povezana e, sa velikim gradovima. Tako je bar u Rumunjskoj i tu onda dakle imamo taj problem da ovih 40 do 50% e, ljudi neće moći ostati živjeti u ruralnim krajevima, već će se dogoditi isti razvoj kao što je to bio slučaj u zapadnim državama, odnosno i razvijenim državama gdje se ruralni krajevi sve više i više napuštaju. Hoće hoćemo li mi morati slijediti taj trend ili ćemo ići drugim putem? Hvala lijepa imat ćemo e, još e, mogućnost razgovarati, ali ja bih se sada osvrnuo baš na to, odnosno nadovezao na to što su već moji prethodnici rekli. moramo se e, uhvatiti u košac sa nepravednim situacijama u odnosu na mobilnost. Znači, čuli smo puno o problemima, ali nismo čuli puno o rješenjima jer naravno moramo e, pitati e, ljude i za mišljenje jer mislim da su problemi veliki. Ako pogledamo ponudu onda mm, e, možemo misliti da je ona svima poznata, da su svi upoznati s time da mogu primjerice unajmiti bicikl ili podijeliti taksi s nekim i tako dalje, ali čini se da je osnovno pitanje da mi na društvenoj razini moramo donijeti odluku e, o tome hoćemo li dopustiti da se apsolutno sve aktivnosti i djelatnosti prebace u velike gradove i da ruralni krajevi bivaju napušteni. To možda nije samo pitanje mobilnosti, već je i pitanje boljeg prostornog e, planiranja, harmoničnijeg prostornog planiranja. E, moramo predvidjeti i mogućnost otvaranja radnih mjesta ljudima pred vratima, a a ne da stalno tražimo od njih da oni putuju na duge relacije kako bi došli do svog radnog mjesta, ali i kako bi otišli u kino ili u kazalište. Mm, govorimo puno o tehnologiji, ali mislim da moramo govoriti i o novom društvenom modelu. Sljedeća kolegica, hvala lijepa e, na ovim lijepim primjerima koje ste nam dali i mislim da ste dobro ocrtali koliki je ovaj e, problem. E, ja sam članica i odbora za poljoprivredu i odbora za regionalni razvoj i zapravo se upravo te tri teme preklapaju kada govorimo o mobilnosti. Znači imamo taj problem napuštanja ruralnih krajeva, ljudi se sve više i više sele u velike gradske aglomeracije, a zapravo želimo omogućiti, odnosno trebali bismo omogućiti da ljudi sudjeluju u različitim djelatnostima i aktivnostima i to na način da to bude ekološki održivo. Kako bismo mi mogli imati primjerice poljoprivredu koja bi bila klimatski neutralna i ona je da kako tjesno povezana sa e, primjenom e, kemijskih proizvoda i e, tu također moramo naći novi način, nove, nova rješenja, znači e, i u tom smislu trebamo ruralne krajeve transformirati, učiniti ih atraktivnijima i mislim da je vrijeme da se s time uhvatimo u koštac. E, dakle, ovakva rasprava e, se trenutačno vodi i u odboru regiji kada govorimo o pravednoj tranziciji, a ovdje E, sad govorimo izolirano o pitanjima mobilnosti, mislim da je to jako tjesno povezano upravo sa tom pravednom tranzicijom i da bismo se trebali bolje povezati. E, trebali bismo stvoriti mreže, iskoristiti digitalizaciju i za one ljude koji možda još nisu e, vični tom digitalnom svijetu. Primjerice, upravo usluge na zahtjev bi tu mogle biti korisne upravo i onim ljudima koji se za sada sada kreću samo u analognom svijetu. Vi ste spomenuli i mnoge e, logističke primjere i spomenuli ste da je vrlo teško koristiti određene usluge ako primjerice nemate pametni telefon, ali e, dakle mislim da rješenja postoje i da bismo trebali okupiti sve pozitivne primjere na jednom mjestu i iskoristiti ih da restrukturiramo e, ruralna područja. Zahvaljujem. Predsjedateljice, pitanje pristupa u područjima sa rijetkom naseljenošću iznimno je važno za planinska područja E, otočna područja i udaljena područja. Također to je pitanje važno kada govorimo o održivosti otočnih gospodarstava i o turizmu. Govorimo o zelenoj tranziciji, a urbana središta, metropolitanska područja, ona su koja su pod velikim pritiskom upravo zbog zagušenja različitih vrsta. Mislim da ravnotežu možemo vratiti i tada ćemo moći vratiti stanovništvo u ruralna područja. E, zapravo ruralna područja, odnosno priroda su javno dobro i ne možemo ih ostaviti tržišnim silama da same rješavaju taj problem. Svima nam je u interesu e, građanima, ali i samim gradovima da se ponovno uspostavi ravnoteža. Mislim da je to potrebno, e, moguće učiniti, ali su za to potrebna sredstva i odgovarajuće politike poput recimo europskog zelenog plana na taj način možemo preokrenuti taj trend i riješiti ono što brine te regije. Hvala vam lijepo. zastupnice Kontura, izvolite. Zahvaljujem predsjedateljice, ako dopustite govorit ću bugarskim jezikom. Hvala vam lijepo predsjedateljice na ovoj raspravi. Ovo nije prvi puta da govorimo o ovoj temi i mislim da odbor za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 E, ne smije na promet gledati kao e, samo posao. Dakle, promet ima različite svrhe. Između ostalog može pomoći da se smanji odlazak stanovništva iz manjih sredina, iz ruralnih sredina i ljudi imaju pravo na putovanje. Ja sam izvjestitelj u Sjeni vezano uz ovu uredbu i mislim da treba reći kako javne službe moramo zaštititi, a osobito kad je riječ o prometnim uslugama i osobito na onim neisplativim rutama. Ako nastavimo s privatizacijom gospodarski neisplative rute, E, biti će ukinute, dakle više nećemo imati vezu između pojedinih e, općina, između pojedinih naselja i ona će ostajati izolirana. Dakako, privatne tvrtke uvijek gledaju profit, međutim moramo uzeti u obzir interese svih. Moramo biti svjesni da je javni prijevoz socijalno pitanje prije svega i ne smijemo ga privatizirati. Hvala vam lijepo. Da, to je ključno pitanje, pitanje javnih usluga i tu se naravno postavlja pitanje privatizacije javnog e, prijevoza koje je izazvalo goleme probleme u velikom broju gradova diljem Europe. E, gospođa Kutjera. Hvala vam lijepo na izlaganju. Ovo je veoma važna tema, osobito za naš politički klub, ali svi mi bismo trebali vjerovati da ako želimo politikom dovesti do stvarnih promjena, onda niti jedna regija, niti jedan dio europskog stanovništva ne smije ostati po strani. Ja dolazim iz jedne od manjih E, država, to je Malta i sa malog otoka Godzou koji nije glavni malteški otok. I čak kad je riječ o takvom području mi smo izolirani i e, osjećamo brojne probleme koji zbog toga iz toga proizlaze. Mnogi ljudi odlaze, odlaze raditi na kopno što ja dakako ne mislim da je toliko problematično, iako naravno trebate dati priliku i radno mjestu koje je bliže ako želite. Međutim, tu postoje i drugi učinci, dakle postoje parovi koji odlaze raditi i živjeti na kopno i unatoč tome što imamo razmjerno dobre veze u odnosu na neka druga područja, ljudi se odlučuju za takvo preseljenje. Nastojim si to objasniti. potrebno je zajednicama na udaljenijim područjama, na e, slabije naseljenim područjima pružiti prijevoz, uslugu javnog prijevoza, jer inače e, na njih ne bismo mogli primijeniti koristi od Europske unije. Mislim da moramo voditi računa o tom idealu, iako je to možda teško, privatni sektor ne želi uložiti u ta područja jer su ona udaljena, ali javne vlasti imaju odgovor odgovornost pomoći takvim područjima i e, dati im priliku kako bi ljudi od onuda otišli u neke druge e, dijelove iste države ili kako bi otišli u inozemstvo, kako bi i bolje prilike socijalne, kulturne, obrazovne i ostale, a potrebno je i da dođe do većih ulaganja u ta područja. Hvala vam. Nadam se da ćemo nastaviti surađivati na korist svim našim regijama neovisno o njihovoj veličini. Hvala vam lijepo, gospođo Kuteja. Ako dopustite i jedno kratko pitanje s moje strane, čuli smo ovdje izlaganja, vidjeli smo kakve nejednakosti postoje, osobito u ruralnim područjima, u pojedinim zemljama i to je rezultat odluka donesenih u prošlosti. Nije riječ samo o regionalnom planiranju, riječ je i o upravljanju. Zašto to kažem? Ako odaberete da ćete uložiti u TŽV, u brzu željeznicu, to je odlično, ona je brza, ali istodobno povezujete neke regije, a neke druge regije ostaju po strani i bivaju uništene. Dakle, nekad smo imali vlakove koji staju na svim malim stanicama, a sada više ne staju, ne zaustavljaju se ondje, staju možda samo dva, tri puta na čitavoj ruti. No, postoje i dobri primjeri e, diljem Europe, nitko ovdje nije govorio o besplatnom javnom prijevozu. Dakle, dakle, postoje također različite cijene, recimo za starije ljude, cijene koje se formiraju ovisno o životnoj dobi. Imali smo različite primjere, različite eksperimente, recimo na jednom otoku gdje je besplatan bio sav javni prijevoz i ljudi su zapravo bili veoma ponosni na svoj javni prijevoz jer je to bilo njihovo zajedničko dobro. Naravno, trošak je tu, ne, e, odnosno cijena javnog prijevoza kada je bio naplatan, bilo je nešto što je odvraćalo ljude od toga da ga koriste. A sada kada je postao besplatan, mnogi su ga koristili. E, mislim da treba pogledati situaciju E, u ruralnom svijetu. Tamo postoje jazovi, postoje i generacijski jazovi i jazovi u pogledu mobilnosti. E, stari ljudi teže se kreću nego oni koji su mladi i veoma spretni sa svojim pametnim telefonom. Nisu svi vični e, radu na internetu, nisu svi niti povezani na internetu. Također postoje tu različiti slojevi istih ovih pitanja. E, postavlja se dakako i pitanje kako možete u tu ruralnu okolinu dovesti gospodarske sadržaje kako ljudi ne bi nužno morali odlaziti u gradove, recimo u kupnju i slično. No, u svakom slučaju to je dovoljno e, sa moje strane i sa strane svih nas. Sada bih vratila riječ našim panelistima. Gospođa Telaš, e, molim vas evo, da se osvrnete na ono što ste čuli u pet minuta. Hvala vam lijepa. Mnogo je pitanja ovdje postavljeno. Neka od njih e, odnosila su se izravno na Portugal, e, osobito pitanja e, zastupnice Donaldson. Jedna stvar je jasna na temelju svega onoga što ste rekli, a to je da prijevoz trebamo gledati sa socijalnog gledišta kao pravo na mobilnost. Pravo na mobilnost je apsolutno pravo. Ako nemamo prijevoz, onda e, ne možemo ostvariti čitav niz prava, prava na zdravstvene usluge, prava na kulturu i tako dalje. Slučaj Portugala, naravno jedini o kojem ja mogu govoriti jer ga dobro poznajem, je takav da ondje imamo velik prostor koji je rijetko naseljen. I kada je riječ o prometu, odnosno mobilnosti, nazivat ću to mobilnošću, kako se ne bismo usredotočavali samo na velike autobuse i na javnu cestovnu mrežu. Odgovorit ću na pitanje koje mi je postavljeno, a to je koja su velika, koje su velike prepreke. Potpuno je jasno da imamo profitabilne linije i druge linije koje nisu profitabilne. Dakle, to je prvenstveno ekonomski problem i to je nešto s čime se mora nositi Portugal kao i druge zemlje. Dakle, što se dogodilo u Portugalu? Država se povukla kako bi privatni sektor ušao u taj prostor, ali to se nije dogodilo jer te linije nisu profitabilne i naravno niti jedan poslovni subjekt ne može opstati u takvom prostoru sa rijetkom naseljenošću. E, također mobilnost izgleda drukčije ovisno o životnoj dobi vlada i javni sektor ne mogu se povući iz tog prostora. Prostori sa rijetkom naseljenošću su upravo oni prostori u kojima javni sektor mora podržati e, takve usluge koje omogućavaju mobilnost. E, potrebno je naravno ulagati u različite sektore, ali promet je jedan od njih i nije tu dovoljno samo iskrcavati novac. Važno je da imamo određene E, određenu vrstu usluga. Europska unija mora pratiti što se ondje događa. Jer evo što se sad događa. Imamo velik broj biciklističkih staza, ali u područjima u kojima nemamo biciklista, jer su to područja u kojima je ostalo pretežito staro stanovništvo koje ne biciklira. Mladi ljudi tamo ne žive, oni koji bi mogli biciklirati. Dakle, uložili smo europska sredstva kako bismo izgradili infrastrukturu strukturu koja se na kraju krajeva ne koristi. Dakle, želimo proširiti prometne mreže, ali nemamo novca za kupnju autobusa, čak i ako je riječ o malim autobusima. Dakle, ono što bismo željeli jest da nam komisija otkrije koliko je sredstava Portugal dobio za ovo područje povezivanja. Taj novac je gotovo u, u cijelosti otišao na informatičku tehnologiju i slične veze a mnogi stanovnici nemaju mobilne telefone u tom području i nisu povezani putem interneta. Dakle, moramo napraviti istraživanja, vidjeti koje bi autobusne linije bile održive, bilo da su financirane privatnim ili javnim novcem, treba to isplanirati, a treba učiniti još nešto. Možda imamo funkcionalne linije koje ljudi mogu koristiti ljudi mogu sići na autobusnoj stanici, ali onda nemaju načina kako doći od te stanice do svoje kuće. Nema staze, imamo neka sela, gradiće gdje postoje e, prepreke na ulicama, na cestama ili postoje rupe, ne možete tamo hodati, a osobito ne proći invalidskim kolicima. Dakle, ono što ja uvijek tražim je planiranje Naravno, ne možemo razdvojiti prometno planiranje od prostornog planiranja, od urbanizma. Dakle, to sve treba međusobno povezati. A europska sredstva, osobito ona koja idu u Portugal, treba poduprijeti odgovarajućim istraživanjima i planovima koji će uzeti sve elemente u obzir. Dakle, put od radnog mjesta do poštanskog ureda možda zahtjeva da se vozite autobusom, ali onda morate imati odgovarajuću autobusnu stanicu sa e, zaklonom. Kod nas je veoma sunčano, ako nemate sjene, ako nemate drveta, ako nemate klupe na koju možete sjesti, kako ćete potaknuti ljude da koriste autobus umjesto da sjedaju u vlastite automobile, a osobito kad je riječ o starijim ljudima. Dakle, važno je razmišljati strateški. Prije nego što potrošimo novac, moramo si zacrtati ciljeve, moramo napraviti odgovarajuće planove. Naravno, moramo voditi računa i o socijalnom modelu u e, kopnenim područjima za koja sam sigurna da će u budućnosti biti uspješna. Ona neće tako izgledati kao velika urbana područja kao što su Lisabon i Porto Međutim, Portugal je jedan, jedna od onih država e, koja prolazi kroz mnogo promjena. Vidimo sve više i više ekološke poljoprivrede. Mnogi mladi ljudi ulažu u to. Vidimo razvoj turizma. E, dakle, doista smo iskoristili činjenicu da imamo sve veću pozornost europskih turista. Oni ne dolaze više samo na obalu, e, sada odlaze i u unutrašnjost jer žele vidjeti kako ljudi tamo žive. Jer ljudi su tamo različiti, imaju svoj identitet, imaju svoju kulturu, žive na drugčiji način i to je ono što turiste u današnje vrijeme zanima. Dakle, mobilnost može ukazati na te razlike ako imamo manja prometna sredstva umjesto onih golemih autobusa koji naravno ispuštaju velike količine CO2. Ako imamo manje zelene autobuse, zelena vozila koje imaju odgovarajuće redove vožnje, to je po mom mišljenju jedino moguće rješenje. I onda možemo doći u ta rijetko naseljena područja i možemo im stvoriti jedan inovativniji imidž, možemo stvoriti bolje sinergije i možemo ublažiti velike jazove o kojima je bilo riječi u svim ovim prezentacijama. Ja doista čvrsto vjerujem u to prostor bez mobilnosti će ostati isključen, postati će siromašan i to su prostori u kojima će na kraju ostati samo stariji ljudi, ljudi s invaliditetom, ljudi koji imaju gospodarske poteškoće i na tome moramo raditi, a rješenje je da se pomno planira urbana politika i prije nego što strošimo europska sredstva moramo znati kako će se ona utrošiti, na što i zašto. I zato računam da će Europska unija bolje pratiti e, na koji način se ulažu sredstva za e, mobilnost. Hvala vam lijepo. Gospodin Landin, imate pet minuta, izvolite. Hvala vam lijepa. Iskoristit ću ovu priliku pa ću govoriti švedskim jezikom. Prije svega htio bih se nadovezati na ono što je već rečeno. Dakako, moramo gledati sustav mobilnosti u cijelosti i sve različite elemente tog sustava, bilo da je riječ o biciklizmu, hodanju, velikim autobusima ili pak e, javnom prijevozu na zahtjev, o čemu sam prethodno govorio. Moramo imati E, u cijelosti dobro postavljen sustav. Jedno od pitanja koje se ovdje postavlja su velika urbana središta gdje postoje e, aktivnosti za razonodu, kulturni sadržaj, poslovne prilike i tako dalje. I teško je vidjeti kako možemo okrenuti taj trend, ali evo mi razmatramo sada mogućnost kako digitalno možemo prevladati taj jaz. Dakle, bez da morate fizički otputovati, kako vam digitalno možemo učiniti sve te sadržaje dostupnima. E, dakle, gledamo kako možemo učiniti ljude digitalno zrelima i omogućiti im da koriste tehnologije koje su im na raspolaganju. Čitav niz ljudi Ono što mi prvo pada na pamet nakon što sam čuo ova izlaganja jest da treba pružiti potporu pilot projektima kako bismo ispitali nove načine na koje možemo pružiti mobilnost građanima ne samo u Verlandu nego i u drugim dijelovima zemlje. Treba nam određena sloboda da provedemo pilot projekte i testiramo određena rješenja za koja ne možemo unaprijed biti sigurni kakva e, kakva će rezultate dati. Nažalost, e, sredstva za takve pilot projekte u današnje vrijeme veoma su ograničena. E, također trebaju nam fleksibilna rješenja i jedno ključno pitanje danas je povjerenje između e, nadležnih tijela i građana, ljudi. Trebamo pokušati doći do rješenja koja će dati rezultate. Naravno, lako je stalno spominjati digitalne usluge i aplikacije gdje možete naručiti sve putem interneta. To je dobro za određen broj ljudi, ali ne za sve. Postoji dio stanovništva koji nema pristup takvim digitalnim rješenjima. Predsjedateljica je postavila pitanje kako e, bismo mogli uvesti besplatni javni prijevoz. To je na kraju krajeva političko pitanje, ali tu postoji nekoliko problema. Jedan od velikih izazova s kojima se mi suočavamo je kako financirati javni prijevoz koji već postoji. Prihodi od karata u Verlandu, a to je relativno gledano e, mala županija. E, dakle, taj prihod je oko 200 milijuna kruna godišnje, a na godišnjoj razini taj prihod je oko 40 milijardi e, švedskih kruna. To znači da bismo morali imati političku odluku ako želite preuzeti taj trošak. E, tu postoji još jedno praktično pitanje često takve mjere privlače ljude koji bi inače hodali ili pak išli biciklom pa onda imate manje prostora za ljude koji bi se inače vozili automobilom, što onda čitav sustav za njih čini manje privlačnim. U svakom slučaju moramo imati dobar javni prijevoz koji predstavlja stvarnu alternativu onime što nudi. Hvala vam. Hvala gospodine Landen. Gospodin Šterba, imate riječ na pet minuta. Hvala vam, predsjedateljice. Ja sam zabilježio nekoliko pitanja, znači nekoliko tema. E, prvo je pitanje inovacija, je li problem pronaći ili financirati inovacije. Iz motrišta e, prometa u našoj regiji problemi se mogu jako dobro riješiti e, ili na kraju krajeva i financirati putem takozvanih pametnih karata putem sofisticiranog sustava e, izdavanja prometnih karata plaćanje karata e, se je moguće integrirati, e, provodi se financiranje i imamo napredak na području digitalizacije. Zatim pitanje automobila na akumulatore, na baterije znači ove i e, u svakom slučaju e, vi e, ponekad se iz proračuna ne naručuje ono što građani trebaju već se naručuje nešto čisto kako bi se prouzročili gubici s obzirom da je oportuno u proračunu imati gubitak u svakom slučaju pitanje i redovitog obnova, obnove e, voznog parka kako bi on bio atraktivan za šire krugove stanovništva. Pa i novi pogonski sustavi. Oni također trebaju poboljšati ekologizaciju sustava tamo gdje e, nije moguće korištenje željeznice. Još jedna moguća e, mogućnost je korištenje E, vozila sličnih tramvaju. Znači, ali za tu bi bilo dovoljno elektrizirati trasu e, kao neka vrsta trolejbusa ili slično da se koristi tu bi se trebalo naprosto dogovoriti između e, željeznice, grada i vidjeti koji je interes e, općine i same regije. Ovdje kao što sam u prezentaciji rekao, na samom početku je bitno da postoji koncept u kojem će pisati što želimo, jedinstveni koncept i onda možemo planirati na jedinstvenoj osnovi. Danas e, u Češkoj Postoji e, dosta regija koja svaka ima svoj plan prometa i svaki ima svoj sustav izdavanja karata koje nisu kompatibilni. Dakle, e, ako to želimo prikazati na odgovarajući način, Češka republika je jedna manja država, a ljudi praktički E, mogu za jednu dionicu možda kupiti deset različitih karata. To je nešto što nas ne motivira. E, moramo vidjeti svaki puta koje sredstvo ću odabrati, koju rezervaciju ću potvrditi i tako dalje. Integracija javnog prometa može uspjeti, ali samo u okviru granica e, između okruga, ali između okruga već postoje problemi E, onda imamo e, problem e, vlakova, niko ne želi financirati one dionice koje vode iznad granica pojedinih regija jer se tu financira samo određeni teritorijalni dio. Jedna stvar je promet između regija, tu se povezuju gradovi koji su u rubnim dijelovima smješteni i naravno problem je ako e, cijenovno te karte nisu povezane. A što se tiče pojedinih naseljenih područja, već sam spomenuo da je problem da je 30% stanovništva u gravitacijskoj zoni e, praga, a da pritom nisu E, izgrađene, nije izgrađena odgovarajuća infrastruktura koja bi to popratila. E, svaki dan imamo e, prekide u prometu, nemamo, mi nemamo gužve samo ujutro i popodne, već čitav dan, jer prometnice nisu dovoljno propusne. U svakom slučaju to djeluje i na koheziju u novim državama članicama, E, jer e, Europa je u drugim državama članicama u značajnoj mjeri e, financirala multimodalne prometne koridore i ima vrlo kvalitetan promet i dobru pristupačnost velikih centara. No sve što je izvan tih koridora je prilično izolirano, ovisi o autobusnom prijevozu ili o vlastitim automobilima. E, dakle, zastarjeli automobili i slično. Pored transeuropskih mreža, Europska unija e, se treba koncentrirati i na značaj regionalne infrastrukture. Pri tome je potrebna mreža radijalnih kapaciteta, primjerice problem hjerarhizacije prometne infrastrukture je nešto što moramo istaknuti. Zatim e, promet među različitim regijama ili gradski promet, sve je to potrebno povezati. U e, Češko je pitanje, e, važno pitanje izgradnja trasa, odnosno dionica za e, promet velike brzine. Želimo da te autoceste na kojima je moguće e, voziti se velikom brzinom povezuju velike gradove, želimo da se regije približe tim velikim centrima, a pretpostavka je da ljudi ostanu u tim regijama, jer e, ako one mogu doći do Praga za 30 minuta, onda e, nema toliko poticaja za preseljenje u Prag. Hvala. zadnji govornik gospodin Kristensen. Hvala. A ovo rješenje, neko rješenje jedinstveno za sve probleme vjerojatno ne postoji. Ovo je doista složeni problem. Mi moramo surađivati na različitim područjima politika kako bismo riješili taj problem. Jedna e, stvar je više stvar e, znanstvenog koncepta, a to, su, to je razvoj koji je orijentiran prema tranzitu i koji ima, e, to je premisa da taj koncept doista može funkcionirati jer se radi o automatiziranom procesu decentralizacije. Ako imate situaciju da razvijate e, stambene e, smještene kapacitete, promet i tako dalje i onda se automatski e, grade i gradi i druga infrastruktura, no možda ne možete to činiti za svako pojedino malo selo. Druga stvar E, gdje se to nije dogodilo, e, tamo gdje se to dogodilo došlo je i do e, povećanja zapravo vrijednosti stanova u tim područjima primjerice slično se dogodilo u regiji u kojoj ja živim, e, zašto ne razvijati i određene stambene četvrti i slično duž e, tih e, biciklističkih ruta, možda je i to dobra ideja. Ja sam veliki ljubitelj jednostavnih koncepata, a besplatan javni prijevoz je jednostavan koncept. Jedino što to, kad je nešto besplatno, to uvijek e, dovodi do pretjeranog korištenja, a to e, isto ne želimo. No kao privremena mjera za one koje to najviše trebaju, besplatan javni prijevoz bi mogao funkcionirati. Zašto ne? E, kao odgovor gospodinu Dinesonu, ono što nam trebaju, pitanje je trebaju li nam rješenja ili financiranje E, pitanje se postavlja e, imamo li dovoljno rješenja koje su već sada u funkciji. Recimo u Briselu je situacija drugačija nego prije nekoliko godina. Imamo e-vozila, e-bicikle i tako dalje. Tržište e, se brzo razvilo, rješenja su tu, no Europska unija može igrati veliku ulogu u reguliranju tih rješenja regulacija ponekad izuzetno značajna jer e, osobito za ta nova e, rješenja koja se nameću e, čak se mogu i ubrzati neki od velikih problema ako pogledate noću ko koristi ove e-skutere. To su osobe sa niskom razinom dohotka konkurencija je tu vrlo e, žestoka. To je nešto što e, tvorci politike mogu regulirati. E, što se tiče bicikala, dobar e-bicikl 25 km je jednostavno za nekoga ko koristi e-bicikl, čak i ako nije u ne znam kakvoj formi u, e, imamo sada i škole e, gdje podučavamo ljude kako e, voziti bicikl i e-bicikl je doista ponekad rješenje za te ljude. Problemi, cirkularni programi gdje se nudi zakup tvrtkama za zakup bicikala i onda nakon tog zakupa e, dajemo te bicikle na korištenje našim ciljnim skupinama. To su sve rješenja koja bi mogla jako dobro funkcionirati bilo gdje u Europskoj uniji. Financiranje je uvijek problem. Financiranje pilota, e, nastojati pronaći onih nekoliko eura koje su vam potrebne za pokretanje poslovanja, no zašto ne? Treba i tržištu prepustiti e, da neke stvari odradi samo, da i pokaže gdje je financiranje potrebno, a nakon toga je moguće donijeti stabilnije e, odabire. E, osim toga, dosta posla je odrađeno već na pitanju održive mobilnosti, no cijeli ovaj pristup e, mora posvetiti određenu pozornost i skupinama sa niskim stupnjem dohotka. Znam da prema njima nije lako pristupiti, ali e, jer su one nekako i nedovoljno zastupljene u e, pitanjima planiranja mobilnosti. Hvala na svim vašim doprinosima. Ja moram dodati kada govorimo o besplatnom e, javnom prijevozu. Naravno da on nije zaista besplatan, on je možda besplatan za korisnike, no uvijek je netko tu ko će plaći, plaćati taj javni e, prijevoz. A koga plaća? U konačnici ga plaćaju porezni obveznici. I onda kad mi kažete, gospođo Daily, besplatni e, javni prijevoz, e, ja kažem budite oprezni, ne postoji nešto što nazivamo besplatan ručak. U svakom slučaju čestitam svima, hvala vam što ste s nama podijelili svoju praksu i stručna iskustva. Jasno je da smo ovdje suočeni sa ogromnim izazovom. Mislim da ste svi e, neizravno na neki način rekli da mobilnost u ruralnim područjima također znači da e, iako imamo velik broj alata, bitno je da svaki dionik e, zapravo iskoristi te alate koje su na raspolaganju. Možda postoje neki alati koji su jako važni, ali i oni moraju biti dostupni svima. Hvala svima još jednom. Nažalost, reći ću za one koji su e, zainteresirani možemo vam poslati e, slajdove koji su predstavljeni. A sada, dragi kolege, Prekidam ovaj sastanak, ali u pet se sastajemo kao koordinatori. Gospodine Danielson, nadam se e, da se slažete s time. Izgledate vrlo entuzijastično. Završavamo sada i vidimo se u pet s koordinatorima.